recimo da onda zemlje članice ne objave svoje mišljenje, onda prebace jednostavno sve na komisiju, a to nije nimalo dobro rješenje. Zato što u nedostatku transparentnosti u nekim zemljama članicama uopće se ništa ne dojavi, ne komunicira šta se dogodilo i oni de facto ne znaju šta se događa. I zbog tih razloga sam ja ovim prijedlozima komisije da se postupak popravi i unaprijedi jako, jako ga podržavam i vrlo sam pozitivna prema tome. Mislim da obvezujuća uloga žalbenog odbora kao i objava, javno glasanje u žalbenom odboru mislim da su vrlo bitni. A isto i ovi prijedlozi koje smo u našem dvorani čuli da recimo se ovaj prijedlog povuče od strane komisije pa da se napravi novi prijedlog uredbe koji bi se više svidio vijeću. Moram tu upozoriti, svaki novi prijedlog bi na kraju bilo jedno razvodnjavanje ovog što smo htjeli postići i što smo imali u sadašnjem prijedlogu. A osim toga želim i vama, povjereniče, vrlo jasno reći. Europski parlament želi nastaviti rad na ovom dosjeu. Očito je vijeće to koje to blokira i očito je vijeće to koje nije u stanju u tom važnom pitanju doći do odgovora. Stoga moj apel večeras i moj apel ide na vijeće da napokon svoje pozicije odredi, a najbolje da se slože sa prijedlogom e, komisije. Hvala kolega Cefalat. A sada kolega Diron. Merci Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine Ševčević. Među svojima smo, pa možemo biti iskreni. Pa bit ćemo iskreni. Svi znate da je komisija dala ovaj dokument e, zato što je između Čekića vijeća i e, pritiska društva koje kaže pa ne donosite odluke, pa ćemo mi nastaviti. Komisija će nastaviti. Dakle, imate obvezu odlučiti tu gdje, eh, gdje vijeće pokazuje kukavičluk. I vi ste to rekli. I mi svi znamo. Mi sada govorimo o zdravlju 100 eh, milijuna potrošača Europe. Govori se o kemijskim proizvodima, o GMO-u. I eh, mi smo u situaciji kada moramo e, slušati prigovore. To govorim pred ovim vijećem, pred ovim domom čiji sam član. Društvo je sve kompleksnije i traže od nas da hitno e, odlučujemo s odgovorima da ili ne. To nije prihvatljivo više, to nije niti moguće. E, ja sam vas saslušao, gospodine Ševčević, da vidim hoće li i ovo pitanje i dalje prioritet za komisiju, jer je to prioritet za demokraciju i za građane. Nećemo ulaziti u detalje kako to napravite. Kad je riječ o onima koji ne glasaju, mislim da se samim time povećava kukavičuk, ali to je druga rasprava. Dakle, drago mi je da ste rekli da je to pitanje koje je i dalje u programu rada komisije u ovoj godini. Nadam se da će Europski parlament moći pomoći da napredujete i isto tako bih na kraju eh, htio reći da E, gospodin e, Richard e, Corbett i ja smo napravili mišljenje u zadnjem odboru AFKO i moram reći da mu je potrebno odati počast. Doista mi je žao što zastupnici poput njega odlaze zbog tuđih laži. Hvala kolega Diran. Sada na minutu kolega Rope. Hvala predsjedajući povjereniče kolege. Jutros u ovom našoj dvorani smo raspravljali o konferenciji o budućnosti Europe i složni smo u tome da u budućnosti Europska unija mora biti demokratičnija i mora više slušati svoje građane. Komitološki postupak je izvrgnut kritikama upravo zbog nedostatka demokracije i nedostatka transparentnosti. Nažalost, problemi su vrlo vidljivi kada se donose osjetljive odluke, odluke koje se direktno ostavljaju posljedice na naše hrane, našem zdravlju, ljudima, životinjama. I u ime, kako govorimo u ime zelenih, ja bih pozvao komisiju da radi s tim ciljem pred očima, da reformira komitološki postupak kako bi osigurala veću transparentnost i ograničila mogućnosti i ovlasti zemalja članica da odbiju donošenje odluka ili ih blokiraju. Hvala lijepo. Sada kolega pospišil na minutu. Hvala. Predsjedajući povjereniče. Kao i moji kolege i ja podržavam ovu reformu komitološkog e, postupka jer mislim da onog trenutka kad komisija recimo donosi po starom ovdje e, svoje provedbene akte da to nije nužno dobro i mislim da je mnoge odluke koje se tu donose recimo u vezi pesticida ili GMO-ova da nisu onda zadovoljavajuće za naše građane. Mi smo već u proteklom mandatu e, više puta o tome raspravljali, a to mislim ovo se tehnički dio priče, njega bi trebala riješiti komisija i aktivno ga zastupati i braniti u vijeću da vidimo da li bi ta modifikacija i ta promjena na koncu ipak trebala, bila prihvatljiva vijeću, jer bi to i trebala biti. Napokon, molimo vas da učinite sve što možete i dajte sve od sebe kako bi dovršili taj proces reforme. Hvala kolega Pospešila. Sada na minutu kolega Hojsek. Hvala. Gospodine Šefković, mislim da je komitologija jedna od onih nevjerojatnih e, začudnih stvari u Europskoj uniji koje ne razumije. Evo, mi govorimo o Europskoj uniji koja treba biti bliska ljudima, a ovdje niko ništa ne razumije. Mi govorimo o transparentnosti i odgovornosti, a to komitologija je proces kojem toga uopće nema. Evo, recimo, pesticidi su bili jedna, da kažemo, upravo naj... E, tipičnijih najindikativnijih primjera za to kako se to radi. Ljudi uopće nisu znali šta se događa i smatrali su da je to diktatura Brisela. Ali na kraju su upravo ovi službenici, administracija donijeli odluku zbog komitologije. To je nešto što moramo promijeniti. Jako sam sretan što je prijedlog komisije i dalje na stolu, ali ono što nam sada treba je da se napokon krene s time dalje. U ovom visokom domu, ali i u našem klubu zastupnika nju imate e, inicijativa je krenula, ali naravno prvenstveno treba djelovati na vijeće. Možda je najbolje da se poveća pritisak građana na njihove lidere političke. Hvala sada kolegica Melchior. Hvala. Ja bih govorila na danskom. Mogu nastaviti tamo gdje je kolega Hojsek prestao. Evropska unija je unija evropljana i da se mi danas nalazimo ovdje gdje jesmo, to je bio izbor Evropljana. Međutim, isto tako znam da mnogi Evropljani imaju svojih problema sa Evropskom unijom, a daleko im je Evropska unija, ne razumiju šta se tu događa, daleka im je ta birokracija, ne razumiju te tehničke procese i te tehnokrate. I prema tome komitologija im isto jedan jako strani postupak. Ako mi to ne budemo razumjeli do kraja i mogli im jednostavno objasniti, a to ne možemo uvijek, kako onda možemo očekivati da naši glasači i naši građani razumiju kako se odluke donose. Ako mi kao zakonodavci ne možemo objasniti kako se te odluke provedbene donose, onda smo mi zakazali. Jer vidite, naša je obaveza da osiguramo da naši kompletni procesi u EU budu demokratični. I stoga apsolutno apeliram na komisiju da nastavi sa ovom reformom i uvjerena sam da će povjerenik Šefković e, na tome i ustrajati. E, hvala lijepo kolegice Melchior. Nisam ima javljanja za e, catch the eye, za slobodno javljanje za riječ. Jesmo li to već prije vidjeli? Dobro iz, izuzetno kolega Korbet imate pravo javiti se u, okviru catch Eye-a, spontanog javljanja na minutu. Dakle, argumenti koje su kolegica Melchior i drugi iznijeli su apsolutno točni. Komitologija je nešto što nitko u široj javnosti ne razumije. Ali naravno, postoji drugi sustav kako delegacije ovlasti e, komisije. komisija. To su delegirani akti u kojima je vrlo jasno Jednostavno mi delegiramo ovlasti komisije, ali njihovu odluku onda možemo blokirati ako nam se ne sviđa. I možemo također i zamrznuti ovlasti koje smo na njih delegirali. I to je unilateralno čak od samog parlamenta, kao što znamo. Nije li to dovoljan argument da više koristimo delegirane akte, delegirane ovlasti nego implement, provedbene akte? Kolega Šajer ja smo zapravo suizvjestitelji o ovom i smo, jako smo puno e, posvetili pažnje razlice između provedbenih i delegiranih ovlasti, odnosno aktova, ali mislim da treba puno više pozornosti posvetiti ovoj varijanti delegiranih akata. Hvala lijepo kolega Korbet i mi smo završili raspravu. Na kraju povjerenik Ševković ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti i zastupnicima na dobroj atmosferi u ovoj raspravi kada se radi o vrlo e, izazovnoj i stručnoj temi. Slažem se sa Karen Melkior da nije lako objasniti našim e, građanima kako se provedbeni akti provode i donose. Dakle, uzeo sam na znanje sva vaša razmišljenja i prijedloge, a također želim pojasniti da predsjednica von der Leyen i ja smo potpuno posvećeni e, da dovršimo i taj proces i da provedemo reforme u svim aspektima e, kao i da damo veću transparentnost i odgovornost u tom e, specifičnom području. E, poslušao sam što je rekao gospodin Sajer, gospodin e, Rope i gospodin Durand i e, njihove savjete Želim zahvaliti gospodinu Korbetu što je objasnio tešku situaciju u, kojem se, u kojoj se nalazimo zato što donosimo takve provedbene akte i ispunjavamo želju ovog, ovog e, doma kada donosimo zakonodavne akte i zato je to vrlo ograničen prostor, prostor za e, ograničen manevarski prostor za nas. Zato želim raditi s vama i s kako bih osigurao da postupci budu transparentniji i jasniji u budućnosti. Zaista cijenim činjenicu što mnogi vaši prijedlozi i e, doprinosi idu u istom smjeru kao i prijedlog komisije i ja ću učiniti sve što mogu kako bi bolje shvatio stajalište vijeća e, tijekom hrvatskog i njemačkog predsjedanja kako bi na neki način e, poboljšali ovaj dosje. Naravno, imamo, trebamo i jasno stajalište Europskog parlamenta, jer znam da je odbor već donio svoje stajalište, ali trebamo i e, stajalište Europskog parlamenta u cjelini, zato što to čini moju raspravu s vijećem E, daje, daje joj veći autoritet jer se ne radi samo o tome da to e, radi Europska komisija nego da parlament i komisija gledaju na stvari na isti način. Hvala na vašoj podršci e, kada se radi o ovom vrlo važnom pitanju i zaista ćemo blisko s vama surađivati oko ovog pitanja. Hvala lijepo povjereniče Šefkoviće. I ne želim naravno ovdje e, pretjerati sa ovom, da kažem, našom e, obiteljskom atmosferom, ali vi ste rekli sa ovim implementing provedbenim aktima zapravo ispunjate e, želje parlamenta. Ali meni nije baš tako ne znam kod ovih provedbenih implementinga da vi napravo se ne bavite više aktom, dakle, aktom tumačenja slobodno kako vama nešto odgovara. Ali kao što smo rekli, danas je završeno sjedanje, a zasjedanje parlamenta. Za sutra imate dnevni red koji je svima na raspolaganju na web stranici. Krećemo devet s poslom, a sada svima želim jednu blagoslovljenu laku noć i zahvaljujem na koncentraciji da ste tako dugo izdržali sjednici. Zasjedanje je za danas završeno.